Okay, colleagues, we start... Poštovani kolege i kolegice, započet ćemo sa nešto zakašnjenja, ali mislim da možemo odmah prijeći na stvar, zato što se nadam da ste se dobro odmorili tijekom uskršnjih praznika i da ste sada se vratili sa puno energije Um, idući tjedan će također biti kratak jer ćemo imati praznik 1. svibnja, ali ovaj tjedan ćemo marljivo raditi. Prva točka na dnevnom redu je usvajanje dnevnog reda. Upravo su mi rekli da gospodin Kologlu ne može biti e, s nama e, vezano za točku broj 15 kad budemo govorili o korupciji i ljudskim pravima u trećim zemljama, tako da predlažem da se ova točka dnevnog reda izbriše i da se o tome e, glasuje drugom prigodom da zadržimo rok za amandmane 3. svibnja morat ćemo zadržati rok za amandmane a to će biti 3. svibnja u 18 sati To je jedina izmjena koju predlažem. Ne znam je li još netko htio predložiti nešto drugo. Dakle, smatramo da je dnevni red usvojen. I samo jedna najava. U srijedu će naš odbor zajedno s komisijom organizirati poseban događaj, to je komemoracija urušavanja zgrade Rana Plaza. E, u srijedu ćemo imati raspravu o e, izvješću Lola Sanchez e, o tekstilnom sektoru. A e, ove, ovoga tjedna ćemo obilježiti godišnjicu nesreće urušavanja zgrada, a gospodin Mimica bit će s nama na komemoraciji u sali 5G3. Dakle, imajući na umu inicijativu za tekstilni sektor, bit će prisutne i organizacije koje će predstavljati E, pravednu trgovinu i dobavljače u tom lancu. E, dakle, nadam se da ćete svi doći, poslat ćemo vam podsjetnik, e, ne znam koliko će vas biti prisutnih, ali imamo poseban program za taj događaj i danas ćemo i prezidirati program, nadam se da će se svi vratiti danas sa uskršnjih praznika. Treća točka na dnevnom redu je odobrenje zapisnika sa sjednice od 28. veljače. Sve je u vašim materijalima. Ako imate primjedbi, molim vas da obavijestite tajništvo. Ako nema primjedbi, do kraja ovoga sastanka smatrat će se da je zapisnik usvojen. Točka broj četiri, Usvajanje odluka i preporuka koordinatora. Imamo e, odluke koordinatora od 6. travnja. Ako imate primjedbi, molim vas da obavijestite Tanišu do kraja sastanka. Ako do kraja sastanka ne dobijemo primjedbe, smatrat će se da su zaključci usvojeni. Peta točka na dnevnom redu, komisija je ovdje, ima predstavnika. Imate li nekakvih najava za nas? Izvolite, imate riječ. Hvala predsjedavajuća. Evo kratko, 3. svibnja Komisija i visoka predstavnica planiraju e, objaviti zajedničku komunikaciju o novim impulsima u e, partnerstvu između Europske unije i Afrike. Htio sam vas samo o tome obavijestiti. To je u kontekstu pripremne strateških prioriteta Europske unije prije samita koji će se uskoro održati. Ovi novi impulsi žele odgovoriti na ova vremena koja se mijenjaju, i tu ćemo spomenuti i međunarodnu agendu, agendu za 2030. godinu i tako dalje. Opća uprava DEVKO i Europska služba za vanjsko djelovanje će sudjelovati na sastanku kako bi predstavili ove e, dokument i bit će nam drago s vama razmijeniti stajališta. Hvala. Hvala, svakako bi nam bilo drago da predstavite ovu strategiju s Afrikom na našem sastanku odbora. E, što se tiče ove strategije, znamo da se priprema izvješće. Mi također tražimo misiju za ovaj summit. Dakle, to je ključno pitanje za naš odbor, pa se nadam da ćemo ostati u kontaktu s vama i da ćemo pokušati e, i da ćemo uspjeti pronaći dobar termin e, kad će netko iz komisije moći doći e, prezentirati tu strategiju. Možda bi i visoka predstavnica mogla doći na sastanak, ali pokušat ćemo naći termin. Hvala. Svibanj se ubrzo približava pa moramo pokušati pronaći što prije termin. Što se tiče šeste točke na dnevnom redu, rečeno mi je da Eli Schlein dolazi na sastanak, pa će uskoro biti s nama. Možda da prijeđemo na točku broj sedam? Ne, e, također kolega nije ovdje. Je li netko iz tima gospođe Schlein ovdje s nama? Znate li nešto više o tomu? Ona stiže u redu. Dakle, to je bila točka dnevnog reda broj šest. Moram samo još nešto provjeriti s tajništvom. Yeah, there is always something actually. Half today. Da, u 5.30 danas imamo jako e, važno glasovanje. Mi smo već obavijestili zastupnike. Glasovat ćemo o Fondu za održivi razvoj zajedno sa odborima AFET i Budget u sali PHS 3C50. Jako je važno da prisustvujete glasovanju to je jako važno, radi se o suodlučivanju, dakle u 5.30 molim vas da dođete na glasovanje. Izvoli. Hvala. Ja sam htjela reći isto što i ti, zato što smo mi mali odbor i stvarno moramo biti prisutni na tom sastanku kako bismo branili naše ciljeve, a to je održivi razvoj. Hvala, da, izvjestitelji u sjeni, gospodin Frunzulika. E, izvjestitelj nije ovdje, ali dobro, pričekat ćemo još nekoliko minuta da Eli Schlein e, dođe. Možda kasni njezin let, pa onda nije stigla na vrijeme. Can I just say to sam također, htjela sam također reći klubovima da je ideja bila da danas glasujemo i da odlučimo hoćemo li otvoriti trijalog ili ne. Ako mislite da imamo kvorum i da imamo većinu glasova, za trijalog, e, onda će to biti dobro i nadam se da klubovi u trima odborima rade na tome, da imamo barem 71 glas, e, zato što se radi o zajedničkom glasovanju e, tri odbora, pa ako imamo toliki broj glasova, Eh, bilo bi dobro svakako i provjeriti je li to stvarno tako. Ali vidim da je li Lajn došla, da ću joj dovoljno vremena da sjedne i ima minutu kako bi uhvatila malo daha. Reci mi kad si spremna. Dakle, šesta točka na dnevnom redu je djelovanje Europske unije u interesu održivosti. Kao što kolege već znaju, E, jednu godinu nakon objavljivanja i usvajanja programa održivog razvoja do 2030. godine komisija je objavila paket komunikacije o tome kako će Europska unija mogla provesti, taj program i ciljeva održivog razvoja. I ovaj paket uključuje europski konsenzus o razvoju o kojem naš odbor pregovara, ali to je također i komunikacija komisije o idućim koracima za održivu budućnost Europske unije a tu je potpredsjednik komisije Timmermans nadležan. E, odbor ENVI je e, nadležni odbor, a vijeće e, priprema zaključke o našoj reakciji i usvajanje od zaključaka bi se trebalo dogoditi u lipnju. Mi smo napisali izvješće o tome. Izvjestiteljica za mišljenje je Eli Schlein. Izvoli, imaš riječ. Hvala, oprostite što kasnije bila sam na odboru Libe. Ovaj je program vrlo ambiciozan, sveobuhvatan program sa jako velikim e, potencijalom za e, promjenama. Ovdje postoje međupovezani ciljevi. Trebamo odmah djelovati. Europska unija ima važnu ulogu za odigrati u ovom programu, u njegovoj provedbi, imajući na umu međunarodni scenarij. Europska unija treba imati vodeću ulogu u postizanju održivih ciljeva razvoja, a e, provedbeni planovi su jako važni, a nisu dovoljni, jer ovi planovi trebaju biti popraćeni zajedničkom strategijom i zajedničkim okvirom za provedbu od ciljeva održivog razvoja. Europske institucije treba osigurati koordinaciju među državama članicama i moraju pratiti proces eh, provođenja. S moje strane tražim da se daju jaki odgovori od samog prvog dana, a gospođa Mekavan se slaže s time, odmah nakon donošenja programa. Pozdravljamo komunikaciju o budućim koracima za održivu budućnost Europe, ali očekujemo mnogo više. Nažalost, komunikacija nije ukazala na jasan plan za provedbu i nije uspostavila sveobuhvatnu strategiju, nego je samo rezimirala postojeće strategije. Moramo imati nove prioritete, moramo uočiti postojeće jazove i biti sigurni da unutarnje i vanjske politike budu u skladu sa ciljevima održivog razvoja u potpunom skladu sa načelima. Usvajanje integrirane i sveobuhvatne agende je važno kako bismo shvatili koliko su povezani međusobno ti ciljevi. Europske unija treba imati sustav odgovornosti, praćenja i preispitivanja, a moramo uključiti, mora biti uključen Europski parlament, svi dionici i organizacije civilnog društva. Provedba programa 2030. je i veliki financijski napor to je ključni instrument, ali ne može biti jedini. Porezna pravda i transparentnost su ciljevi kojima ćemo osigurati da adekvatni financijski resursi budu stavljeni na raspolaganje za provedbu agende. Privatno financiranje je također važno zato što 2,5 bilijuna e, eura nedostaje za postizanje ciljeva održivog razvoja, ali privatni sektor treba pratiti kako bismo osigurali da oni stvarno postižu ciljeve ciljeve održivog razvoja i da pomažu u tranziciji prema stvaranju održivih e, obrazaca proizvodnje. Pravedna trgovina je također važna, a e, strategije trgovine mora biti u skladu sa agendom 2030. Moramo također uvesti sustav e, dubinske analize za kompanije koje su uključene u opskrbni lanac. Ova agenda također daje važan utjecaj e, i važan doprinos e, u postizanju ciljeva na međunarodnoj razini. Komisija i države članice moraju prilagoditi pristup migraciji i moraju također e, dati potporu migracijskoj politici koja će biti u skladu sa desetim ciljem održivog razvoja i e, moramo također promijeniti narativ vezan uz izbjeglice i tražitelje azila. Sa jakom političkom voljom možemo imati održiviju budućnost u kojoj nitko neće biti izostavljen. Jako je važan da, važno dati doprinos ovom izvješću i ja svakako želim surađivati sa svim kolegama i kolegicama i očekujem vaše komentare. Hvala. Hvala lijepa. Svi izvjestitelji u sjeni možda nisu ovdje, ali možda gospođa Zovko želi prosti riječ. Izvolite. Hvala. Đorđi Holen me zamolio da pročitam njegovo mišljenje i primjedbe jer on nije mogu biti s nama na ovom sastanku. Poštovani kolege i kolegice, htio bih vam zahvaliti na određenom poslu. Zahvaljujem gospođi Eli kao izvjestiteljici. Ja sam izvjestitelj u cijeni pa želim podijeliti sama svoje mišljenje program 2030. za održivi razvoj koji je u rujnu 2015. godine osvojen sa strane UN-a predstavlja okvir za e, iskorjenjivanje siromaštva. Međunarodna zajednica je time dala odgovor na trendove koje vidimo danas u svijetu. E, svijet se mijenja, došlo je do velikih demografskih promjena u kombinaciji sa ekonomskim i okolišnim promjenama. Globalna populacija raste za 80 milijuna jedinki godišnje. Do 2050. godine 7% svjetske populacije živjet će u gradovima i čak i ako ukupna stopa rasta se smanjuje 2,4 milijuna e, ljudi dodat se trenutnoj populaciji između 2015. i 50. godine. Većina e, stanovnika bit će u Africi. Do 2030. godine većina siromašnih ljudi bit će u državama koje su pogođene ratom u subsaharskoj Africi. E, okolišni e, čimbenici imaju veliki utjecaj na migracije. Ljudi odlaze iz država gdje su uvjeti u okolišu teški i mi trebamo uzeti u obzir ljudska prava koja moraju biti provedena i u skladu s vrijednostima UN-a. E, mislim da je pravo svakog čovjeka da ostane e, na zemlji tamo gdje je rođen i zato je potrebno djelovati. Održiva poljoprivreda je glavni pokretač za suzbijanje siromaštva i razvoj. Dvije trećine e, siromašnih ljudi u svijetu ovise o poljoprivredi i čitav niz zemalja u razvoju ovisna je o trgovini malim brojem e, proizvoda. Trebamo diversificirati proizvodne sustave, izbjeći e, podhranjenost, e, poticati stvaranje radnih mjesta, a to bez lošeg utjecaja na okoliš. Trebamo također ulagati u Africi, investicije su potrebne zato što je prehrambeni sektor ključni sektor za stvaranje radnih mjesta koji su potrebni dugoročno, ali i kratkoročno. Hvala. Hvala. Heidi Hautala ima riječ, izvolite. Hvala. Zahvaljujem Eli na ovom dobrom nacrtu e, mišljenja koji sadržava sve ključne elemente koji su meni bitni. E, sada je agenda, odnosno program za 2030. univerzalan i ne obuhvaća samo određene elemente. Pozdravljam tvoj prijedlog da moramo imati plan provedbe sa specifičnim ciljevima, rokovima i metodologijom za koordinaciju između Europske unije i e, država članica. To je točka broj dva tvoga dokumenta. Osim toga, mislim da ovaj nacrt izvješća ukazuje na potrebu za dokazima u osmišljavanju e, politike migracija. Jer vidimo da postoje zbunjanost kad se govori o ciljevima i sredstvima. Govorimo o migracijskoj krizi i spominjemo mjere koje funkcioniraju samo dugoročno. Pa se sada iskrivljava slika razvojne pomoći. U ovom duhu mogu samo reći da je u točki broj četiri stvarno jako važno spomenuti da je službena razvojna pomoć ključni instrument e, za iskorjenjivanje siromaštva. Ovdje mogu zamisliti sljedeći prijedlog. 0,7% bruto nacionalnog dohotka e, trebalo bi biti nešto što će se davati manje razvijenim zemljama, ali također treba e, gledati na način kako ćemo e, pronaći financiranje iz privatnog sektora i upravo ćemo o tome danas e, razgovarati i izglasat ćemo Europski fond koji ste vi prije spomenuli. Dakle, nadam se da će prijedlog parlamenta biti jak i dobro pripremljen za trijalog. Želim podcrtati e, ovdje je pitanje indikatora alternativnog dobrostanja. To se e, svakako spominjalo u raspravi o sastanku Rio plus 20, ali od tada e, to pitanje više nije spomenuto. Točka broj 7. Ovdje se govori o ulozi privatnog sektora. Možda bismo mogli ovdje dodati da trebamo jača načela i jače odredbe o e, korporativnoj odgovornosti. Hvala. E, nitko se još nije javio za riječ. E, kolega, oprostite, nisam vas vidjela. Dobro, hvala. Ja ću govoriti finski. Hvala, predsjednice. Ja sam izvjestitelj u Sijeni u ime kluba zastupnika ALDE. I ja sam se tek upoznao sa ovom temom. Mislim da je Eli stvarno stvorila dobru podlogu za naše mišljenje. Ovdje sam pronašao jako dobre elemente, ali htio bih je zamoliti da nešto više uđe u detalje. I ja bih htio spomenuti nešto od toga. Trebali bismo sami odrediti našu ulogu u pisanju ovog mišljenja. Izvješće odbora ENVI koncentrira se na e, ekološkim aspektima, a mislim da se mi trebamo usredotočiti na sljedeće. Trebali bismo se fokusirati na razvoj društva, moramo razmisliti o tome kako Europska unija može e, poticati ostvarivanje ljudskih prava i postizanje demokracije ne samo u Europskoj uniji nego i drugdje u svijetu. I još nešto na čemu bismo se mogli usredotočiti jest kako utjecati na regionalnoj razini. Mi bismo trebali poticati dobrobit u ruralnim područjima i u manjim gradovima. Trebali bismo potaknuti e, uže međudjelovanje ruralnih područja i gradova. Neke sirovine e, se mogu oporabiti i onda iskoristiti u poljoprivredi pritom mislim na mnoge prirodne resurse i mm, uloga poljoprivreda treba biti pažljivije sagledana. E, razvoj e, velikih mega gradova također treba uzeti u obzir zato što su takvi gradovi štetni za okoliš. Oni nemaju komponentu održivosti u ekološkom smislu mislim da bismo trebali utjecati na regionalni razvoj, a također je bitna dosljednost naših politika. To treba svakako pocrtati. U našoj razvojnoj politici za treće zemlje i unutar Europske unije mi bismo trebali provoditi zajednička načela održivog razvoja i ciljeve održivog razvoja. Hvala. Puno hvala, a sada dajem riječ komisiji. Mario Relli Vena i Patrick von Ugen. Ko želi prvi uzeti riječ? Izvolite, molim vas, predstavite se. Ja se zovem Tina Delvin i radim u općem tajništvu, u glavnom tajništvu komisije i odgovorna sam za komunikaciju po programu e, do 2030. Zahvaljujem svima koji su danas e, iznijeli e, svoj doprinos, svoje komentare i sugestije na komunikaciju. Podsjećamo da komisija ima vodeću ulogu u programu do 2030. i želimo nastaviti s tom ulogom. Stoga smo u našoj komunikaciji od prošlog studenog e, iznijeli e, dva pravca djelovanja. E, prvi je da se ciljevi za održivi razvoj ugrade u sve politike Europske unije i da to bude nit vodilja za sve naše politike te da naše alate za bolje zakonodavstvo koristimo u tu svrhu, te da imamo e, pristup koji se temelji na projektima. E, drugi smjer je razvoj dugoročne vizije i razvoj politika nakon 2020. godine. Predsjednik Juncker je u tom kontekstu početkom ožujka izložio svoju bijelu knjigu o budućnosti Europe i to je bio početak odlučivanja o budućnosti Unije. Također e, će se o tome raspravljati s Europskim parlamentom i mi očekujemo suradnju u tom smislu e, jedan od naknadnih dokumenata će možda također biti zanimljiv za vaš odbor. Riječ je o dokumentu o globalizaciji. E, taj dokument, ako se ne varam, e, treba izaći sredinom svibnja, dakle za dva, tri tjedna, pa se nadam da ćemo s vama razgovarati i o njemu. Kao komisija želimo naglasiti da program do 2030. godine je nešto za što svi dijelimo odgovornost, ne samo komisija na razini Europske unije, već i sva nacionalna i regionalna tijela no u to treba uključiti sve dionike, poduzeća, nevlade, udruge i tako dalje. Zbog toga je komisija odlučila uspostaviti e, platformu za više dionika koja će uskoro biti pokrenuta i nadamo se da ćemo vam uskoro moći dati konkretnije informacije o tome. Hvala. Da li još netko iz komisije želi uzeti riječ? Ne, onda dajem ponovo riječ Eli Schlein. Eli, da Zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni na njihovom doprinosu. Zahvaljujem i komisiji na ovim zanimljivim informacijama, osobito informaciji o platformi za više dionika. Primila sam na znanje sve vaše prijedloge. Naravno možemo raspravljati o tome da te elemente ugradimo u nacrt izvješća kao što je Pavel spomenuo odbor NV ima svoju točku gledišta, a moramo ju imati i mi kako bi ova izvješće bilo bolje uravnoteženo. Zahvaljujem na svim doprinosima i radujem se budućem radu. Hvala. Rok je srijeda 3. svibnja u podne. A sada možemo prijeći na točku 7. E, mi ćemo sada razmatrati e, utjecaj međunarodne trgovine i trgovinskih politika Europske unije na globalne vrijednosne lance. Razmotrit ćemo da li naša politika adekvatno odgovara na trenutnu situaciju. E, spomenuli smo razne inicijative, na primjer u tekstilnoj industriji e, kad je riječ o konfliktnim mineralima i tako dalje. E, sada dajem riječ Ignaciju Korau. Ignacio, izvoli. Zahvaljujem, čini se da sam stigao upravo na vrijeme. Dakle, kao što ste rekli, u zadnje vrijeme u parlamentu smo prepoznali e, sve veći interes e, za e, poslovni svijet i ljudska prava, dakle ono što se događa u području tekstilne industrije, konfliktnih minerala i tako dalje. Čini se da politički klubovi imaju istu viziju kao i mi mnogo toga je već bilo predmet glasovanja nažalost čini se da komisija ne dijeli naš interes u istoj mjeri. Amandmani na ovo mišljenje o globalnim vrijednosnim lancima e, raznih političkih klubova izgleda da svi vode ka istom cilju, idu u istom smjeru mi smo izradili 22 kompromisna amandmana. Imamo mogućnost to predložiti drugim klubovima. Sutra ćemo se sastati s izvjestiteljima u sjeni kako bismo definirali tekst. Uvjeren sam da će sastanak biti konstruktivan i da će tekst biti jasan. No u ovom pozitivnom ozračju moram iznijeti i jedan negativan komentar. S jedne strane parlament e, očito ima e, isto stajalište kada je riječ o odgovornosti korporacija, ali komisija i dalje ignorira naš glas i ima radikalno drugačiju viziju. Više nego jednom smo ovdje čuli e, kako se glavna uprava za trgovinu protivi obvezujućim normama koje mi predlažemo. Kada je riječ o izvješću i o odgovornosti korporacija koje je velika većina odobrila prošlog listopada e, komisija nije ništa dalje poduzela po tom pitanju ja sam e, prije nekoliko dana postavio pitanje komisiji, e, ali je ona izbjegla izravan odgovor na sve što sam ja pitao u odboru za međunarodnu trgovinu imat ćemo priliku ponovo naglasiti neke ključne pojmove i zahtijevati konkretnu provedbu onoga što je već dogovoreno e, i traženo u listopadu. Sutra ću se sastati s izvjestiteljima u sjeni i zahvaljujem svima koji su sudjelovali u izradi ovog mišljenja. Puno hvala. Da li netko od kolega želi uzeti riječ? Edi, samo e, puno hvala Ignacio. Sigurna sam da će vaši kompromisi biti vrlo kvalitetni. Ja nisam izvjestiteljica u sjeni, ali bih postavila jedno pitanje tebi i možda komisiji e, e, traje rasprava o provedbi takozvanih e, ragi načela, načela Ujedinjenih naroda e, o e, poslovanju i ljudskim pravima. Ekvador je u odboru za ljudska prava Ujedinjenih naroda dao taj prijedlog pa je moje pitanje kako se ta dva procesa odnose jedan prema drugome i gdje bismo trebali staviti naglasak jer e, znam da Europska komisija ima dvojbi oko te inicijative iz Ekvadora ja sam nekada smatrala da je ta e, dvojba utemeljena jer se e, spominju, e, dakle to je povezano sa akcijskim planovima, što se tu događa? Evo komisija upravo stiže, aha ne, gospodin Schenfeld je ovdje, ne, ne, nisu još stigli predstavnici komisije. Oni nisu ovdje e, morat ću im ponoviti pitanje ako stignu. E, da li se još netko želi javiti za riječ? Izvjestitelju Sjeni možda? Puno hvala hvala. Ako sam dobro razumio, predsjednice, sada govorimo o vrijednostnom lancu. Ispričavam se, upravo sam došao ovog trenutka. Dakle, mišljenje o globalnim vrijednostnim lancima za odbor INTE, vi ste izvjestitelj u Sjeni, ispričavam se. Ignacio Korao je izvjestitelj, znam da ste vi radili sa izvjestiteljima u Sjeni. Tak, oko Dobro. Da, ovo je sat vremena ranije nego predviđeno, no nema problema. Što se mene osobno tiče, moram reći da vam najprije moram izraz zahvalno. Želim zahvaliti izvjestitelju I to zato što prije svega ovo prvo, prvi nacrt mišljenja po mom mišljenju izgleda jako dobro, jako uravnoteženo i s obzirom da se sagledava stanje kako doista jest na tržištima u Europskoj uniji i u drugim državama, pitanja koja se obrađuju u ovom dokumentu osobito su značajna značajne su za razvoj, za društveni razvoj i za gospodarski razvoj. I tu se radi o pitanjima koja su napose složena. Teško je poduzimati neke promjene kako bismo se brzo približili nekim vrijednostima koje su sukladne s našima u Europi. No čini mi se da izvjestitelj ovdje jako dobro odražava stvarnu situaciju. Naravno da se ne slažem stopostotno sa svim elementima, stoga smo uložili neke amandmane, 12 knjih, tu su 22 kompromisna amandmana koja su pripremljena na temelju 60 uloženih amandmana, što nam se čini izvrsnim. Bacio sam pogled na kompromisne amandmane koje smo tek dobili i u tim kompromisima se, kao što vidim, nastoji uzeti u obzir sve važne elemente, sva pitanja koja se nalaze u amandmanima. To je jako pozitivno po mom mišljenju. To je još jedna važna stvar, a to je da u kompromisima se dobro ističe jedna za mene važna stvar na koju sam osobno insistirao. Naime, uvijek treba podsjećati jednu stvar. Prvenstveno je država odgovorna i nadležna za provedbu zakona. Dakle, Europska unija ima određenu ulogu, ali ne možemo biti policajac cijeloga svijeta, znate, ne možemo e, mahati prstom, e, prijetiti ljudima i govoriti im e, ako ne djelujete kako treba, mi ćemo vas zamijeniti. Ne, to ne ide tako. Ne možemo mi, ne možemo se substituirati državama, državama u kojima se proizvodi, transformira, izvozi i tako dalje. Stoga po mojom mišljenju glavna uloga europskih vlasti, odnosno tijela, jeste vršiti pritisak na države s kojima imamo trgovinske, gospodarske odnose, kako bi došli do toga da oni budu ti koji će provoditi zakon u svojim, na svom teritoriju, jer mi to ne možemo umjesto njih raditi. Eto, to je mišljenje koje sam iznio, uzeto je u obzir. Tu je još jedna važna stvar. Barem za mene. Naime, radi se o tome da treba naći rješenja na temelju najboljih praksi, etike poslovanja, a na temelju razmjene podataka. to se može naći i u kompromisnim amandmanima, što me osobito raduje. I o zaključno želim reći da smo se nedavno bavili temom ruda. I uvjeren sam da ovaj model koji smo usvojili u izvješću o rudama jest model koji bismo mogli u potpunosti evo, preuzeti tu tu povijest, po tom pitanju, dakle u Europskom parlamentu se radilo na tom pitanju, ostvarili smo većinu, to je usvojeno i to je model koji bismo mogli preuzeti i za druge slučaje, druge situacije. Eto, općenito govoreći, moje mišljenje je pozitivno i vjerujem da će nastavak radova biti jako pozitivan. Najviše hvala. Thank you very much. Puno hvala. Da li još netko od kolega želi uzeti riječ? Hedi, Nažalost, e, mi smo krivi što komisija nije došla, a nema povjerenja da će komisija doći e, e, pa je moje pitanje bilo upućeno i izvjestitelju Ignacio. U redu, pa prvo zahvaljujem kolegama na intervencijama. Mislim da izvjestitelji u Sjeni nisu danas ovdje, ali siguran sam da ćemo sutra naći dobar kompromis koji će biti svima prihvatljiv. Kada je riječ o odnosu e, načela Ujedinjenih naroda i prijedloga Ekvadora, ovaj prijedlog koji mi izrađujemo u Europskom parlamentu je nešto na čemu stalno treba raditi. Mi ćemo pokušati stvoriti nešto novo zajedno. Ako s europske strane dođemo s prijedlogom pravila, a zato nam je potrebno sudjelovanje komisije koje je do sada izostalo, ako predložimo bolja pravila koja Ujedinjeni narodi mogu koristiti, i ako možemo e, surađivati sa prijedlozima Ekvadora, e, to bi bilo dobro. Dakle, mi trebamo sudjelovati u tome i odigrati svoju ulogu. Hvala. Dakle, sutra je sastanak izvjestitelja u sjeni koji će govoriti o 22 kompromisna amandmana. Vidjet ćemo e, kakvi će biti ti kompromisi, a glasovanje će biti 30. svibnja. Hvala izvjestitelju u sjeni. Dakle, ovaj dio našeg rada je gotov, sad ćemo imati pauzu do 5.30 kada ćemo imati zajednički sastanak sa odborom eh, za vanjske poslove i odborom za proračune u sobi